E, program za primjerenost i učinkovitost propisa e, izvjestiteljica je Silvi Ivon Kaufman. Ima četiri minute, izvolite. Hvala lijepa e, predsjedniče, drage kolege i kolegice. E, e, ovaj izvještaj se bazira na e, predlozima za program za primjerenost i učinkovitost propisa iz 2014. Od Refit imamo od 2012. U svibnju prošle godine smo dobili jedan paket promjena i sada imamo jedan međuinstitucionalni sporazum koji je e, sklopljen u međuvremenu. E, e, dakle, to će igrati u ulogi i u donošenju zakona. Stoga se naša kuća mora izjasniti o ovom programu. E, govorit ću o nekim aspektima e, diskusije. Dobro je da je potpredsjednik komisije Franz Timmermans e, dao politički signal za naše građane koji e, smatraju da je Unija prebirokratska. E, građani očekuju da se nešto promijeni. Izvještaj podcrtava da bolje e, zakonodavstvo se ne odnosi samo na broj zakona, odlučujuća je kvaliteta zakona. Podsjeća na to da E, propis e, za, zakon Europske unije zamjenjuje e, dva, oko, u prosjeku oko 28 podpropisa u raspravi sa raznim dionicima, civilnim društvom i tako dalje, to osigurava da naše zakonodavstvo bude koherentno i ciljano moramo saslušati sve dionike u tim raspravima. Uravnoteženost i transparentnost je važna i kad se radi o komentarima koje dobivamo preko internetskih stranica. Jer tako e, građani e, mogu izraziti svoje mišljenje. E, moramo komisija može biti sigurna da će e, parlament intenzivno pratiti ovaj proces. Moramo također e, ocjenjivati učinkovitost e, zakona. Tu, o tome smo imali vrlo žive diskusije u ovom domu. Mi ne možemo davati komisija ne može davati obvezne neke zaključke jer to e, e, ovisi o nacionalnim e, tijelima. Što se tiče socijalnih partnera, oni su također, i to je naravno vrlo važni u procesima. E, također treba smanjiti administrativna opterećenja što je naročito važno za mala i srednja poduzeća. Europska unija nije poduzeće. E, mi ne možemo e, se svesti samo na analizu troškova i učinka E, međutim, uvijek moramo imati na umu da nikako ne smijemo smanjivati e, prava e, zaposlenika. Predsjedniče, kolege i kolegice, na kraju parlament će i dalje pratiti refit. Zahvaljujem svim kolegama i kolegicama na dobroj suradnji. Naročito se zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni Hvala. Hvala lijepa. E, sada odmah imamo e, catch the eye postup. Anika Nibler ima jednu minutu, izvolite. Dragi kolege i kolegice, gospođo izvjestiteljice, ja bih e, ukratko rekla da je REFIT program dobar program da je komisija dala vrlo dobre, prijedloge i moramo ih podržati. Ja bih htjela govoriti o, analizi učinaka zakonodavstva. Mm, e, amandmani koje e, daje e, parlament moraju biti uzeti u obzir moramo u tome biti čak i ambiciozniji. Mi smo e, kao klub zastupnika e, predložili da e, se osnuje jedan nezavisni odbor ili komisija za procjenu učinkovitosti. Molim da svakako budemo i dalje pažljivi i pratimo. Hvala lijepa gospođo Nibler. Gospodin Negresku ima jednu minutu, izvolite. Puno hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih htio započeti tako da vas podsjetim na ono što je rečeno u dokumentu, a to je prikladno reguliranost u okviru programa REFI, to je ono što je temeljno. Također nam treba veća transparentnost u postupku odlučivanja. Moramo doći do dobrih propisa, boljeg zakonodavstva, zahvaljujući intervenciji, eh, zahvaljujući i intervenciji predsjednika. Također nam je potrebno i povećanje učinkovitosti europskih institucija. Moramo sagledati ulogu čitavih institucija i to kroz odbor koji bi mogao napraviti e, istraživanje. Također bi trebalo biti organizirano javno saslušanje prije nego što se krene u neke zakonodavne postupke. Kako bismo imali veću zakonodavnu koherentnost, moramo osigurati da države članice potom primjenjuju donesene zakone i da su građani dobro informirani o tome što se radi na zakonodavnoj razini. Kolegica Notes Marija ima jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, ja sam e, bio profesor e, institucionalnog prava na sveučilištu u Kreti. Tada sam uvijek naglašavao ulogu Europske komisije. Ona je čuvarica temeljnih ugovora te e, ima odgovarajuće instrumente za provedbu europskih propisa. Međutim, ne možemo reći da Europska komisija radi na isti način kada djeluje u Grčkoj, gdje ona brani e, interese vjerovnika. Ona e, u Grčkoj sprečava da e, mi djelujemo kako bismo sačuvali mirovine Europska se komisija miješa u pitanja mirovina i traži da e, smanjimo e, te mirovine. I e, komisija nije tu nadležna. Ona se miješa primjerice i u oporezivanje. molim vas, kako to komisija može napraviti? Sam potpredsjednik Europske komisije gospodin timmermans je govorio o tome i ne jednom ovdje je govorio u ovom parlamentu o tome. međutim što mi zaista činimo da bismo pojednostavili procedure i da bismo naprosto bili jasniji s našim zakonodavstvom građanima a pogotovo onima koji su na neki način komitenti europske unije prije svega tu mislim na brojna mala i srednja poduzeća? želim posebno naglasiti između ostaloga problem kompliciranosti korištenja raznih izvora financiranja iz europske unije. postoji zaista šuma propisa koja nam je na neki način naravno potrebna jer moramo imati pravila međutim ta šuma propisa je često neprohodna za mnoge one koji zaista trebaju financijsku pomoć europske unije. u tom kontekstu i ja pozivam na pojednostavljenje propisa. Kolega Andrej Novakov ima jednu minutu, izvolite. Mi trebamo biti e, e, čuvari e, učinkovitosti i primjenosti propisa. Međutim, ovaj predlog za rezoluciju ne pokriva neke vrlo očite stvari. Ključni dokument o refitu e, su vrlo dugi. E, program komisije za 2016. uključuje 40 inicijativa, ali vrlo malo se e, tiče administrativnih zakona Isto tako se malo govori o proračunu e, za e, razdoblje od 2014. do 2020. Birokracija ždere milijarde eura u ovoj, e, ovom procesu je, to vrlo očito. 2015. je su je velika većina zastupnika glasala za rezanje birokracije E, e, podržavam komisiju u inicijativu e, predsjednik prekida govornika Hvala lijepa. Sada komisija ima riječ. Gospođa Jurova ima riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, zahvaljujem gospođi Kaufman na izvještaju o refitu. Zaključi e, izvještaja potiču komisiju na ovom području i kao i mene osobno Europsko e, zakonodavstvo mora biti učinkovitije, e, ne smije biti skupo i mora povećati doprinos država članica. To je zadaća za sve europske institucije. Naš uspjeh na tom području će doprinijeti e, ekonomskom rastu i zaposlenosti. E, e, zajednički napor se e, odražava u međuinstitucionalnom sporazumu o boljem zakonodavstvu. Mm, izvještaj o kojem danas raspravljamo je došao prije ovog sporazuma, pa mnoge njegove teme su već riješene među nama. Komisije je e, usvojila paket o boljem zakonodavstvu e, sa ciljem kako bismo imali učinkovitiji zakonodavni e, okoliš za poduzeća i druge dionike. On sadržava razne mjere, no novi odbor za preispitivanje propisa, pola članova su vanjski članovi a ovlaštenja su e, proširena u e, reviziji i ex post e, ocjeni. Nove smjernice koje pokrivaju bolje zakonodavstvo kroz cijeli ciklus politike planiranje, ocjena učinka, implementacija, praćenje i evaluacija kao i konzultacije sa dionicima. To je po prvi puta da imamo ovakove integrirane smjernice. Nova platforma za refit je ovako stvorena. Prvi smo sastanak imali u siječnju i nadam se da ćemo prve rezultate predstaviti već ovoga e, e, ljeta. E, sporazum sadrži niz važnih dostignuća o provedbenim i delegiranim aktima. To treba osigurati buduće rasprave između zakonodavaca. Komisija će osigurati i veću transparentnost jer će dionici moći vidjeti tekstove e, zakona prije no što se oni usvoje o obnavljanju i e, višegodišnjem e, e, međuinstitucionalnim sporazumima daju okoliš za bolje programiranje definiraju se prioriteti za zakonodavni postupak. O Svaki novi zakon e, će osigurati praćenje u budućnosti kako bismo mogli provjeriti da li je zakon učinkovit. E, e, Refit će također igrati ulogu u pojednostavljivanju sadašnjeg zakonodavstva i smanjati regulatorni teret, ali neće oslabiti E, socijalne i e, okolišne ciljeve. Što se tiče transparentnosti u nekim e, slučajevima suradnja institucija na zajedničkim platformama za delegirane akte i su suodlučivanje će pomoći u otvaranju odlučivanja javnom nadzoru nakon formalnog usvajanja komisija će početi raditi e, zajedno s parlamentom i vijećem kako bi osigurala e, e, brzo provođenje odluka kako bismo u budućnosti mogli imati bolje zakonodavstvo za naše građane. Hvala. Hvala lijepa gospođe, gospođo povjerenice. S time je rasprava zaključena. Glasanje će biti sutra. Poslovnik. Dakle, htjela sam samo uložiti žalbu zbog diskriminacije mog kluba. Mi smo već dva puta tražili e, riječ u postupku javljanja za riječ, ali nam nisu dali tu riječ. Dakle, e, nama to nije omogućeno, a zatražili smo dva puta riječ. Frau e, kolegice, kod ako imamo 18 e, zahtjeva za plavi karton ne možemo e, svima dati e, riječ. Veći klubovi koji puta dobivaju dva kartona, a manji klubovi koji puta i nijedan. Mislim da nije, to nije diskriminacija. Dolazimo do